Bašir e, za e, člana e, delegacije za odnose sa Magrebom imali primjedaba i onda smatram da je ovo imenovanje potvrđeno.